ću raspravu, a ta je izvješće gospodina Beleta o rezervi za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova. Dajem riječ izvjestitelju na četiri minute. Gospodine Belat, izvolite. Zahvaljujem. Lijep pozdrav svima. Mislim da danas da su danas oči svi uprite u grčku krizu, ona je toliko hitna da je sve drugo stavljeno po strani, no klimatska promjena klimatska promjene, nažalost, nisu nešto što može čekati. Moramo nastaviti s našom borbom protiv emisije stakleničkih plinova. Dakle, uvođenjem ovog, ove rezerve za stabilnost tržišta automatskog korektivnih sustava dobit ćemo izuzetno važan korak u reformi našeg sustava trgovanja emisijama a on je gotovo nakon gospodarske krize ili zbog gospodarske krize propao. Ono što dakle moramo učiniti je pobrinuti se da imamo nove poticaje za ulaganje u energetsku učinkovitost i niže razine emisije. To je prvi važan korak za ispunjavanje naših ambicija i da se pobrinemo da dođe do smanjenja emisija CO2 od 40% do 2030. Vjerodostojnost naše pregovaračko stajalište na ključnoj konferenciji u Parizu krajem godine osnaženo je znatno zbog ovog prvog koraka koji smo poduzeli. Ova reforma koju želimo odobriti, znači da možemo imati ambicioznu klimatsku politiku koja može ići ruku pod ruku sa gospodarskim rastom i stvaranjem radnih mjesta. Znamo da prelazak na niskougljičnu proizvodnju e, znači velika i važna ulaganja. Mnoga europska poduzeća moraju se boriti protiv konkurencije koja dolazi izvan Europske unije koja ne mora kupovati kvote za emisiju CO2. Tako da dolazi do stvarne opasnosti izmještanja ugljika i moramo se pobrinuti da ukoliko dođe do rasta da se na umu ima i međunarodna konkurencija. Ima cijeli niž važnih inicijativa i derogacija inicijativa koje su konkretno za one povlađujenim državama članicama koje imaju BDP ispod prosjeka Europe. I tu bih spomenuo tri odluke. Prije svega e, odstupanje za slobodne emisijske jedinice za elektroenergetski sektor. Zatim novi, nova modernizacija fond za modernizaciju od oko 2 milijarde eura za dodatne investicije u tim državama članicama i treće mehanizam solidarnosti čiji prihodi bi trebali biti preraspodijeljeni i uloženi u one zemlje koje imaju najniži godišnji e, prihod. A to vrlo često u ovoj raspravi i u ovom kontekstu se ne spominje. Dakle, ukoliko sve bude išlo po planu, sljedeći tjedan komisija, gospodin Kanjete, povjerenik, će ponuditi novi prijedlog 15.7. i to će pružiti jamstva protiv mogućnosti izmještanja ugljika i moći ćemo se nastaviti boriti protiv emisije stakleničkih plinova. Moramo u ovom slučaju imati dobro uravnotežen predlog. Zahvaljujem povjereniku Kanjeteu, njegovoj općoj upravi i gospodinu Delbijeku na izvrsnoj suradnji. Zahvaljujem Latvijskom predsjedništvu i veleposlaniku Stelmeisteru. na doista profesionalno obavljenom poslu. A zahvaljujem isto tako gospodinu Herbandiju, Hroteu, Duncanu, Eichhautu, gospođi Kolonen, gospođi Evi i njihovim timovima. Zahvaljujem gospodinu Lavi, predsjedniku odbora Envi, izvjestitelju odbora ITRA, gospodinu Tajaniju na odličnoj suradnji, jer bez njihove pomoći nikada ne bismo uspjeli dovršiti ovo izvješće. Hvala vama, dajem riječ povjereniku Kanjeteu. Dobrodošli, izvolite. Zahvaljujem predsjednice. Dobar dan svima, doista je zadovoljstvo što sam danas pred vama kako bih vam se obratio ovom ovoj direktivi o sustavu trgovanja emisijama i rezervi za stabilnost tržišta. Ovo je sastavni dio sustava trgovanja emisijama stakleničkim plinovima i kamen temeljac klimatske politike Europske unije. Međutim, u proteklim godinama višak jedinica emisija na tržištu dobaju do toga da sustav zapravo nije mogao odaslati prave signale, niti dobiti prave investicije za smanjenje razina emisije ugljika. Nadam, pokušavamo se nositi s ovim problemom i unijeti određenu fleksibilnost u sistem, što se nadamo da će vratiti vjeru u tržište trgovine emisijama i da će e, cijene u nadolazećim godinama također kretati se u odgovarajućem smjeru. Rezerva za stabilnost tržišta, MSR, nešto što je vrlo važno kako bismo uspjeli smanjiti razinu emisija i zahvaljujem svima na uloženom trudu, osobito gospodinu Beletu i njegovom pregovaračkom timu, kao i gospodinu Tajaniju i izvjestiteljima u sjeni iz različitih klubova. Mislim da je rad sviju zapravo pokazao da ćemo moći doći do dobrog rezultata ovdje. Istaknuo bih samo ono što su najveći kameni spoticanja. Trebalo određeno vrijeme da sustav rezerve bude pokrenut, imali smo probleme sa datumima početka odlučili smo se na 2019. i dobili smo kompromis o povlačenju e, kvota sa tržišta, one koje su ostale neraspoređene i one će ići dakle izravno u rezervu one emitske jedinice koje će biti povučene 2016. neće se pojaviti do 2020. A ono što se prebaci u rezervu bit će iskorišteno da se smanje nestabilnost tržišta. I mislim da je jedan od stvarnih ključnih elemenata ove direktive ono što vidimo da je zapravo odraženo u kompromisima i imamo tih 50 milijuna neraspoređenih jedinica, e, njih je potrebno uložiti u tehnologiju sa niskim utjecajem na okoliš. Dakle, to je sve dobro za energetsku industriju u Europi, ali ovi elementi su također vrlo važni. Sa njima ćemo se nositi tijekom revizije sustava trgovina emisijama ETS-om, a to znači da ćemo imati dobar temelj za MSR rezervu i da ćemo osnažiti sam sustav trgovanja i u budućnosti. Mislim da smo doista došli do prekretnice s ovim kompromisnim tekstom koji omogućuje da se koncentriramo na reviziju sustava trgovanja u razdoblju 2020. do 30. I prošle godine obećao sam parlamentu da ćemo u klimatskom energetskom paketu od danas do 2020. ponuditi prijedlog i to što je prije moguće i to čim dođemo do dogovora o rezervi za stabilnost tržišta. To je jedna obveza koju ću moći održati i planiram ovaj mjesec ponuditi prijedlog na temelju konsenzusa koji smo postigli u proteklim danima i terekom tijekom sastanka vijeća prošlog listopada. To će biti velik korak prema napred u smislu onoga što radimo i kako bismo mogli ostvariti energetsku uniju i učiniti ono što možemo za klimatske promjene. To je doista cilj ove komisije. Hvala. Zahvaljujem u ime odbora ITRE, gospodin Tajani. Hvala vam. Zahvaljujem prije svega izvjestitelju Ivi Beletu na trudu koji je uložio kako bi se dovršio rad na ovom eh, dosjeu. Sa ovim konačnim sporazumom postigli smo dobru ravnotežu između okolišnih politika i industrijskih politika. Uveli smo važne mjere koje će omogućiti da se smanje dodatni troškovi za tvrtke koji, će koji proizlaze iz europskih zakona o klimi. Prije svega vas podsjećam e, na propise o izmještanju ugljika i ovom stvaranju novog fonda kojim ćemo imati 50 milijuna CO2 kako bismo postigli ovaj spoj između borbe protiv klimatskih promjena i industrijske politike, odnosno reforme ETS-a, treba ćemo pronaći dobar kompromis, naročito vezano, uz dva aspekta. Dakle, gledano budućnost moramo se pobrinuti da pronađemo broj jedinica koje ćemo dati industriji energetike, te kako kompenzirati ovu razliku u cijeni e, jedinica CO2. Nadam se da tu nećemo vidjeti dodatno smanjenje, moramo zaštititi vlastite industrije, naročito one koje, kojima prijeti delokalizacija. Kada je riječ o kompenzaciji indirektnih troškova, potrebno je pronaći rješenje na europskoj razini. Trenutno sustav ne funkcionira, stvara razlike između zemalja članica, a to ima negativni učinak po našu industriju. Nadam se da će komisija voditi računa o ovim sugestijama kada govorimo o reviziji sustava ETS-a. Važno je dostići cilj od smanjenja 40% do 2030, dakle smanjenja emisije stakleničkih plinova, međutim to je još jedan cilj. Moramo, industrija mora generirati 20% BDP-a. Bez industrije nema radnih mjesta. Hvala. Gospodin na dvije minute. Hvala potpredsjednice, dragi kolege i kolegice, povjereniče. E, e, zahvaljujem i vi e, Beleu i Giovanni Lavi i Antoniju Tajaniju i svima drugima koji su sudjelovali u izradi izvještaja. Ja podupirem izvještaj E, to je dobar prijedlog e, povjerenice e, prethodne povjerenice koje je još popravio gospodin Kanjete. Ovaj prijedlog koji leži pred nama na stolu, tu moram reći onima koji kritiziraju kažu da to nije dovoljno. Važno je da Mm, e, e, izuzmemo jedinice za backloading, da oni dođu u rezervu, a da jedinice koje nismo dodijelije do 2020. da i oni budu stavljeni u rezervu. To je vrlo ambiciozno u smislu zaštite klime. S druge strane pak i, e, i to potpuno podupirem, E, imamo mjere koje pomažu da izbjegavamo izmještanje u ugljika. Mi želimo da e, dosegnemo dovoljno dobre tehnike kroz inovacije koje će e, učiniti izmještanje nepotrebnim mi kao parlament e, smo se zato pobrinuli da pomognemo industriji na tom teškom putu. E, molimo industriju da prihvati tu e, ruku koju pružamo nadamo se da će ovaj prijedlog proći E, e, ambiciozna zaštita klime, ali isto tako dobre mogućnosti za europsku industriju da za daljnju proizvodnju. To je dobar model i za druge zemlje. Hvala. E, hvala lijepa, dragi Ivo, hvala ti na dobroj suradnji. Parlament je djelovao vrlo odgovorno u ovoj važni, e, važnoj temi. ETS e se ovom e, rezervom za stabilnost tržišta za koju mi glasamo, dakle s tom rezervom ETS može konačno odahnuti E, prije toga je ETS bio statički konstruiran i to je bila greška koju smo mi u njega ugradili. E, e, sa ovom rezervom za stabilnost tržišta smo sustav približili stvarnosti. 1,5 milijun jedinica će biti stavljen u rezervu to mislim da je razumna cijena za jednu tonu e, CO2. E, ulaganja u nove tehnologije, e, ali i okvorni uvjeti za one koje žele ulagati Mm, e, mislim da je krajnje vrijeme da smo došli do toga i mislim da smo stvorili stabilni pravni okvir, ali i e, poslali signal e, drugim zemljama svijeta da možemo imati razumnu industrijsku politiku s jedne strane zajedno sa zaštitom klime i zaštitom okoliša. Jedno ne isključuje drugo ja se ponavljam da smo ovako odgovorno e, djelovali je vrlo dobro. Za naš e, klub zastupnika je ovaj kompromis vrlo dobar i mi se ne, trebamo e, ovoga sramiti već moramo biti ponosni da dalje tjeramo i industrijsku politiku Europske unije i, i politiku zaštite okoliša Znamo, e, e, nadamo se da će e, ovaj prijedlog biti prihvaćen prije ljeta, to je potvrdio i gospodin Šefković, dakle prije ljeta, ljeta 2015. Hvala lijepa kolege. Molim da se držite vremena. Gospodin Dankan ima dvije minute. Uh, Gospođo predsjedavajuća, mi smo se dugo, dugo nam je ovaj program bio u vrhu prioriteta, ali nije dobivao zasluženu podršku, te zahvaljujem gospodinu Beletu što je pokušava reformirati nešto što je važna, ali disfunkcionalna politika. Izazovi s kojima se suočavamo, pokušaj potrage za kompromisom, to nije lako. Tome je upućena odgovarajuća pozornost i od strane parlamenta i od naših klubova. 2019. je dobra godina za početak. Također svjesan sam problema vezanih uz ove neraspoređene jedinice i drago mi je da su one sada uklonjene zato što bez toga ovaj proces ne bi funkcionirao. Također kada je riječ o ETS-u, moramo se zapitati o njegovoj funkcionalnosti koju mu želimo postići, ukoliko želimo da ovaj sustav uspije i tu e, schemu moramo povezati sa sličnim schemama diljem svijeta. Međutim, svjestan sam da ukoliko ovo bude e, stavilo dodatni teret na naše glavne emitere, imat ćemo velik problem Također, mislim da imam problem vezan uz izmještanje ugljika, to moramo, moramo dobro odgovoriti na taj problem. Moramo osigurati smanjenja emisija mm, isključivanjem industrije. Međutim, želim reći da smo sada u dobroj poziciji, da postignemo dobar napredak s ovim dokumentom i da konačno dobijemo funkcionirajući sustav ETS-a, naročito pred sastanak stranaka u Parizu. Radujem se sutrašnjem glasovanju, mislim da ovo moramo naglašavati kao važan korak naprijed, ali to je tek prvi korak naprijed. Još mnogo toga je potrebno učiniti ako se želimo nositi u koštac sa e, izazovima s kojima smo suočeni. Hvala vam. E, zastupnik Farija ima riječ. Dame i gospodo, gospodine povjereniče, želim zahvaliti kolegama Beletu, Gerbrandiju, Lavi na izvrsno obavljenom poslu. ETS je ključan instrument za ograničavanje emisijama koje uzrukuju klimatske promjene. Moramo ga učiniti funkcionalnim sustavom. ali smo teškoće zbog krize, nedostajalo je likvidnosti, tržište nije davalo dobru cijenu ovim jedinicama. Sada sa iz jedne prljave ekonomije prelazimo u onu čistu i potrebno pronaći dobru ravnotežu. Pregovori vezani uz ove zakonodavne prijedloge omogućavaju da uvedemo veću stabilnost na tržište, istovremeno poštujući okoliš. Nadam se da će Europska komisija raditi na način da prije 2020. Promovi, bude, osnuje fond za promoviranje tehnologija sa niskom emisijom CO2. Gradimo budućnost upravo investiranjem u odgovarajuću tehnologiju danas. Ovaj sustav bi trebao stupiti na snagu već početkom 2019. Planet vam je na tome zahvalan. I potom bi bilo dobro u ovu rezervu za stabilnost tržišta staviti odgovarajući broj jedinica koje su potrebne kako ovo ne bi uzrokovale pad cijena na tržištu. Sutra ćemo podržati ovaj prijedlog, to je signal i prema našim partnerima. Mi se nastavljamo boriti protiv klimatskih promjena na ozbiljan način. To je naša poruka. Gospodine povjereniče, ne smijemo smetnuti suma potrebu da brzo postignemo svjetski sporazum radi borbe protiv klimatskih promjena. Nadam se da ćemo to uspjeti postići u Parizu. Naša je zadaća da predvodimo tu borbu. I za kraj vas, e, vam želim zahvaliti na vašoj raspoloživosti kako bismo postigli kompromis o ovom pitanju. Hvala vam. Prihvaćate li plavu karticu od kolege Ferreire? Da, izvolite, imate 30 sekundi. Hvala vam. E, ja sam htio pitati gospodina Fariju. ETS je, dakle, rekli ste, naša glavna uzdanica u borbi protiv klimatske promjene. Možete nam reći kada je tržište CO2 funkcioniralo u tom smislu i smanjilo emisije stakleničkih plinova? Rekli ste da ne možemo utjecati na konačne cijene, ali u kojem razdoblju je ETS dakle, davao ovu konačnu cijenu koja je dovela do smanjenja emisije? I drugo, pred propašću ovog instrumenta možete li nam reći koje druge instrumente imamo na raspolaganju? Dobro. Još jednom je stajalište ekstremne e, ljevice ovo što sada čujemo. Ovo o čemu govorimo je instrument koji služi za smanjenje emisija. Ja ne vidim kakav bi vam drugi odgovor mogao dati. Moramo se nastaviti boriti kako bismo koristili ovaj instrument u borbi protiv e, smanjenja emisija. Ostalo ne postoji. Hvala vam. E, na jednu minutu riječ ima zastupnica Kilonin. Hvala vam, dragi kolege. Želim zahvaliti izvjestitelju ja imam e, pomišane osjećaje vezano uz e, ovo izvješće. Danas se nalazimo u situaciji u kojoj su gospodarski čimbenici i neki drugi čimbenici doveli do strašne pojave viškova u e, sustavu ETS-a. Sustav nije funkcionirao onako dobro kako je mogao funkcionirati i sada pokušavamo izmijeniti ETS Možda ovo nije idealno e, rješenje, ali je e, jedna od mogućnosti nastavka rada s ovim sustavom. Zato ću glasovati za ovaj prijedlog, zato što sam e, realistična osoba, mogla bih čak reći optimistična. Rado bi se držala nečega što već imamo, nego da trošimo vrijeme snivajući o nečem novom. U mom klubu postoje brojni zastupnici koji ne misle da će ovo smanjiti e, sustav, da će ovo poboći stabilizaciji sustava. Zastupnica je prekinuta od strane predsjednice. Hvala vam. Dajem riječ na minutu i 30 zastupniku Aikautu. Hvala vam. Prije svega želim zahvaliti Ivi Beletu na njegovom e, poslu. Znamo kako je teško doći do kompromisa o ETS-u, uvijek je to zabavna rasprava ne samo ovdje, već i svugdje i na koncu ne postignemo kompromis, a ovaj put ste ga uspjeli postići i mislim da ste zaslužili pljesak zbog toga i hvala vam na suradnji. Mi kao zeleni možemo podržati ovaj kompromis, mi ćemo glasovati za njega zato što mislimo da je poboljšanje onoga što imamo, ali tek smo započeli s radom. Sada znamo da imamo e, mehanizam za, za stabilnost tržišta, ali imamo veliki višak jedinica koja je prisutan na tržištu. Što ćemo učiniti u dugoročnom smislu vezano uz ETS i tu očekujemo da se tim pitanjem pozabavi komisija idućeg, već idućeg tjedna. Zato što i sami znate da se oko ovog pitanja jako, troši jako puno vremena. Jedno pitanje povjereniku Kanjeteu. Čitamo novosti da sada mijenjate jedan od prijedloga, a to su nedodijeljene jedinice, da želite usmjeriti izravno u rezervu, a sada vidimo u vašem novom prijedlogu da želite iskoristiti 250 milijuna tih jedinica za nove rezerve. Dakle, već sad smanjujete naše ambiciozne ciljeve za 2030. Nadam se da sam ovo krivo pročitao i da ćete me ispraviti. Jer inače već idućeg tjedna ćete ići protiv onog oko čega smo se složili. Nadam se da, će, da nećete ići u tom pravcu i želim vam zahvaliti na tome. Hvala vam. Zastupnica Evi. Hvala vam. Ovo je drugi pokušaj popravka jednog alata koji ne funkcionira, to je sustav ETS-a. On polazi od čude prepostavke da se putem e, tržišta mogu ostvariti konkretne i ozbiljne klimatske politike. Kada pogledamo stvarnost vidimo da ovaj sustav ni na koji način nije potaknuo tvrtke da ulažu u nove energije. Osim toga on donosi čitav niz dodatnih efekata. Tu je financijska špekulacija sa tržištem, ovim kvotama, zaradili su brokeri. Potom su tu prijevare. To, ovim se sustavom omogućuje porezna evazija što je koja koštala već porezne obveznike 5 milijardi eura. To je promjenjivo tržište, nestabilno tržište, tome se veći, su se veći izrazili i e, sudovi. I na koncu tu je pitanje ljudskih eh, prava. U zemljama u razvoju se ostvaruju programi koji se nemoralno govore o državi, ne poštuju se ljudska prava, oni koji tamo žive. Dakle, to je truli sustav i čak je i papa zatražio da se eh, da veća važnost ljudskoj dimenziji ovih eh, problema. Hvala vam. Zastupnica Dornano. Merci, Hvala potpredsjednice. Europska unija želi pokazati svoj angažman i poštivati preporuke iz Kiota. E, e, uspostavljanjem ETS-a e E, to je trebalo omogućiti e, e, poskupljenje cijena emisija CO2. Međutim, stvarnost je rekla suprotnost E, stvaranje rezerve za stabilnost tržišta e, ne može popraviti tu situaciju. Trebali smo e, raspravljati o samom sustavu ETS. Zemlje Europske unije su se već jako potrudile na ovom području zemlje u razvoju stalno sve više zagađaju E, e, sustav iz Kiota ima mnogo grešaka, a naša industrija pati od posljedica. E, to je sve krpanje rupa od strane tehnokrata. Hvala. Mislim da imate plavi karton. Prihvaćate li plavi karton od gospodina Federla? Prihvaćate li plavu karticu? Da. 30 sekundi imate, izvolite. Hvala predsjednice. Imam pitanje e, uvaženoj zastupnici. Zar ne smatrate da ono što želimo napraviti jeste da e, sustav funkcionira? On ne funkcionira, treba ga popraviti. Ako usporedimo e, industriju u vašoj zemlji sa industrijom čelika u Švedskoj, Švedska je čišća i konkurentnija uz ETS eh, mi imamo još eh, eh, visoke poreze na emisije CO2. Imate 30 sekundi za odgovor, gospođo. Izvolite. Da. Kako obraniti sustav u kojoj su najveći zagaviđači Kina i SAD? To je veliki teret za našu industriju mi e, smo u nepovoljnijem položaju. E, mi moramo biti proizvodniji e, i realističniji u našem djelovanju. Hvala. Gospodin Balco ima jednu minutu. Izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. Što se tiče ETS-a, prvobitni cilj je bila učinkovitost e, e, ciljevi e, od 2020. garantira cjelokupna kvota. Svaki zahvat u sustav je zbog pre, je postao potreban Europa doprinosi zagađenju uh, u svijetu samo 9%. E, premalo jedinica ostaje, a one, e, oni pogoni koji inače e, su imali mnogo inovacija, mm, mm, no, oni, se, oni se sada zatvaraju. Deseci tisuća ljudi gube posao mi e, sada uvozimo čelik iz trećih zemalja. Hvala lijepa. Minuta i pol, gospodin Lavija. Hvala vam predsjedavajuća. Gospodine povjereniče, htio bih reći gospodine ministre, zato što su nam i oni pomogli da postignemo ovaj sporazum i mislim da je dobro u ovoj vječnici zahvaliti kolegi Beletu, svim koordinatorima, svih političkih klubovima i trenutno predsjedništvo. Svi su oni odigrali važnu ulogu kako bismo dostigli ovaj najbolji mogući sporazum u ovom kontekstu. Čuo sam tijekom rasprava nekoga da kritizira sustav ETS-a. Mi smo već znali da on nije savršen i da će ga se trebati revidirati, ali evo, ovo je revizija sustava ETS-a. Rezerva za stabilnost tržišta upravo će omogućiti da se vrijednosti CO2 vrate na one razine koje su prihvatljive i koje mogu zbilja predstaviti poticaje za industrijski sektor i da mogu za njega predstavljati e, održivost ka smanjenju emisija. Ja da danas govorimo o MSR-u, dakle rezervi za stabilnost tržišta, nadam se da će ju sutra prihvatiti svi politički klubovi, ali jedna stvar je sigurna. Govorimo o ovom sustavu pred, neposredno pred njegovu reviziju. Gospodine povjereniče, vi ste preuzeli obavezu, nadamo se da ćete tu obavezu ispuniti, ali također želimo reći da je potrebno prije sastanka u Parizu poslati snažan signal od strane Europe koja želi biti lider u borbi protiv klimatskih promjena, koja želi e, ukazati na put i, i, ovim instrumentom o kojem ćemo glasovati da ima jaku e, želju da se zadrži e, ova, da se, da se pomogne našoj industriji u Europi. Hvala vam na jednu i minutu zastupnica Griffin. Hvala vam. Sustav ets je u temelju naših politika za borbu protiv klimatskih promjena kako bismo smanjili e, stakleničke plinove za 40%. Međutim, trenutni sustav e, je pun mana Vidjeli smo što se događa na tržištu, to je omogućilo industriji da nastavlja sa emisijom stakleničkih plinova i zato je ključne važnosti da pokušamo popraviti ovaj sustav, da ga pretvorimo u mehanizam kojim se kontroliraju emisije i promoviraju investicije u čistu tehnologiju kao što su obnovljivi izvori energije. Moramo dati stabilnost tržištu, sustavu ETS-a kako bismo dostigli svoje klimatske ciljeve, ali i kako bismo dali veću stabilnost e, industriji. Ja vjerujem da će nas, e, da je rezerva za stabilnost tržišta pravi instrument za postizanje stabilnosti tržišta. Stav je s ideja da podrži njezino uvođenje i to što je prije moguće, premještanjem jedinica e, ugljika u rezervu kako bi se spriječili viškovi i kako bi se oni pustili u tržište kada vlada nedostatak istih. To, tako će tržište biti fleksibilnije i stabilnije i omogućit će nam da postignemo naše klimatske ciljeve. Potreban je uravnotežen sustav od kojeg će koristi imati industrija koja će omogućiti našu tranziciju ka zelenom gospodarstvu u Europi, a to će biti model za druge zemlje diljem svijeta svijeta. Mi kao evropljani to dugujemo svojim građanima, svojoj industriji i budućim generacijama. Hvala vam. Thank Hvala vam. Prihvaćate li plavi karton kolege Ujazdovskog? Da, izvolite, imate 30 sekundi. Ja se ne slažem sa vašim stajalištem. Ja ne vidim zašto bi cijena jedinica trebala biti što je viša moguća. Imamo zemlje koje im čije se gospodarstvo temelji na ugljenu. Ako to mislite kako biste kompenzirali tradicionalna gospodarstva na bazi ugljena. Kakvu solidarnost možemo očekivati od vas? Izvolite zastupnice. Hvala vam. Ja predstavljam sjeveroistok e, Engleske i kolege sigurno znaju da je tamo, da su, je tamo bila izuzetne važnosti industrija ugljena. Međutim, mi smo odlučni putem modernizacije ETS-a kroz MSR poduzeti odgovarajuće korake, dakle, Mm, želimo stabilnost jednako u drugim zemljama članicama. Ovo je inicijativa koja štiti klimu i koja promovira obnovljive, istra, obnovljive izvore energije i pomaže našoj industriji. Hvala vam. Riječ ima zastupnica Višnjevska. Hvala vam, eh, gospođo predsjedavajuće, gospodine povjereniče, kolege. Ja sam protiv eh, MSR-a, dakle rezerve za stabilnost tržišta. To je nešto što se zasniva na pravnoj osnovi koja je sasvim kriva. To je nešto o čemu bi trebalo jednoglasno glasovati vijeće. To može ozbiljno naštetiti mojoj zemlji i mojim sunarodnjacima. Njemačka, Belgija, Luksemburg imaju više emisije per kapita. ova rezerva za stabilnost tržišta će teško pogoditi Poljake, zato što imamo specifičnu energetsku strukturu u zemlji, a to znači da će troškovi biti neproporcionalni u odnosu na moguće koristi. Također se protivim ovoj umjetnoj kontroli cijena. Krediti i emisija su jeftini zbog gospodarske krize, nema drugog razloga. Hvala vam. Prihvaćate li plavi karton od e, zastupnika Canija? Da, izvolite. Yes, sorry, you have the floor for your blue card. Izvolite, imate pravo postaviti pitanje. Eno, hallgatva az e, Slušao sam pažljivo e, i sada mi pada na pamet. Možemo li objasniti da se netko brani protiv nečega, e, protiv toga da razmatramo važne probleme tržišta E, cijela se Europa mora prilagoditi e, ovoj situaciji. nemamo posebnih puteva, e, zasebnih puteva. Žao mi je, 30 sekundi morate se toga držati. Prema osnivačkom ugovoru svaka zemlja članica ima pravo odlučiti o vlastitom energetskom miksu. Također tu je načelo solidarnosti. Molim vas, eh, držite na umu specifične karakteristike kada je riječ eh, o energetskom sektoru u Poljskoj. vaše tvrdnje su neprihvatljive. Ovo će stvoriti eh, procijep između razvijene Europe i ostatka. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Federle. Hvala vam. Prije svega Želim zahvaliti kolegi Gerbrandiju, on danas nažalost nije mogao biti s nama. E, želim zahvaliti kolegi Ivi Beletu na obavljenom poslu, objediniti različite političke snage kako bi došao do kompromisa, kako bismo mi iz Aldeja željeli nešto još ambicioznije i možemo, to smo mogli vidjeti u odboru ITRE, ovo povjerenje između klubova, vidjeli smo kako je teško ostvariti to povjerenje, vi ste zbilja postigli značajan politički uspjeh. I drugo, želim se nadovezati na nešto što su rekli kolege. Mi tjeramo industriju iz Europe, pa ja vidimo dalje imamo jako industriju u Europi i to su oni koji su se već reformirali, dakle i smanjili emisije. Vidimo da Kina postiže bolje rezultate u industriji čelika. SAD Vidimo da je Kina bolja u industriji cementa. Imamo novu šansu. Idućeg tjedna povjerenik Kanijeta i kolege će predstaviti reviziju ETS-a. Imamo priliku napraviti korak naprijed, dakle doći do moderne napredne industrije u Europi koja će nas učiniti konkurentnima. Hvala vam. Zastupnica Konečna. Predsjednice, e, zahvaljujem našem kolegu, kolegi na prijedlogu. E, cilj prijedloga su strukturne promjene u ETS-u kako bismo konačno e, e, mogli razgraditi ovaj veliki višak jedinica. To nije prvi puta da ovaj šepavi ETS sustav da se on popravlja. Još sam uvijek skeptičan e, e, skeptična. ETS može biti samo privremena mjera. E, trebamo obvezne mjere za zaštitu okoliša. Nemamo ni dovoljne odredbe o izmještanju ugljika E, trebamo politički sporazum na najvišoj razini bez Kine, Indije, SAD-a i drugih. E, o obveznim e, ciljevima nećemo uspjeti. Ne možemo ići dalje s prilagodbama ETS-a. Gospodin Erikson ima jednu minutu. moram reći da sam i ja e, očajnički gledao mnogo puta ovaj ETS e, ovo je instrument na europskoj razini ali e, su i države članice imale svoje vlastite mjere. ETS nije funkcionirao. E, gdje je bila greška? Veseli me da sam e, kao izvjestitelj u Sjeni e, mogao doprinijeti jednom kompromisu. Ovaj prijedlog koji nam je dala komisija e, je bil, prijedlog je bio slab pa smo ga sada poboljšali. Parlament je mnogo toga odradio, naravno da to nije dovoljno. Trebamo poduzeti i dalje korake. Gospodin Kanjete i komisija moraju te korake e, poduzeti i to što je prije moguće. Hvala lijepa. E, nastavit ćemo. E, imali smo plavi karton ali nemamo mnogo vremena. Dati ću e, riječ gospođi Rid, jedna minuta. E, gospođo predsjednice, e, prijedlog komisije da se uvede MSR kaže se da ćemo i dobiti stabilnost europske industrije. To nije točno. E, mehanizmi kao ETS, sustav backloadinga su glavni uzrok osiromašenja naše industrije. ETS e jednostavno ne funkcionira. On e, ne podupire niskoulične tehnologije a sada nam komisija predlaže e, MSR a mnogi ne shvaćaju da tržišni mehanizam e, zahtjeva stalne i e, regulatorne intervencije i to je samo po sebi kontradikcija ne smijemo poduprijeti e, izmještanje ugljika i gubljenje radnih mjesta. Moramo poduprijeti industriju koja stalno slabi e, boljim mjerama. Imate plavi karton, ali ću ipak dati e, riječ onima koji još nisu govorili. Gospođa, ispričavam se, dati ću riječ E, gospodinu Štugeru. Imate jednu minutu, gospodine Štuger. Evropska unija je magnet za nezgode i nesreće. Imamo imigrante, imamo krize, financijsku krizu, a sada imamo ETS. E, nije funkcionirao, ne funkcionira i neće funkcionirati E, oni koji, ćete, e, koji će dobiti jesu Kina i drugi kontinenti. Europska unija e, sa poskupljuje toliko avionske karte da putnici idu drugim prijevoznicima koji su jeftiniji Eh, Schiphol u Amsterdamu trpi od tih mjera. Eh, mnogi ljudi u Briselu eh, samo govore o pozitivnim mjerama. Ako dolazi do izmještanja ugljika, to zahvaljimo birokratima. Gospodin Frunzulica ima plavi karton. Prihvaćate li ga? E, gospodine Štuger, prihvaćate li plavi karton? 30 sekundi, izvolite. Hvala predsjednice. E, gospodin Štuger je rekao nešto o tome e, da su raspodjela jedinica dovela do destabilizacije sustava da li smatrate da će MSR stabilizirati tržište na kraju? E, stvar je u tomu e, da E, sve što se ovdje radi jeste destabilizacija. Vidite to i na suradnji u, e, unutar EU, imigracija, e, grčko pitanje, sve čime se bavi Evropska unija propada. To će se ponoviti. To ovaj dom treba shvatiti. Gospođa Grostet ima minutu i pol, izvolite. Hvala predsjednice. Ja bih u prvom redu čestitala Ivi Boletu, Beletu što je našao ovaj, e, došlo do ovog sporazuma e, mm, u ovom sustavu MSR koje mora potaći poduzeća da e, investiraju u niskougličnu proizvodnju a uz to ostaju konkurentni na međunarodnoj sceni. Ova rezerva koja se predlaže, ona će e, riješiti neke probleme ugljičnog otiska. E, ali moramo biti e, budni u reviziji ETS-a, ono što će se objaviti sljedećeg tjedna već smo e, e, u 30 e, godina smanjili emisije CO2 za 50%. Moramo vršiti i dalje napore, moramo biti ambiciozniji. Međutim, moglo bi to dovesti i do velikog velikih problema, mislim na, na primjer na industriju čelika Eh, eh, radujem se angažmanu eh, komisije. Ova gornja gradnica od 50 milijuna je vrlo dobra. Međutim, trebamo pomagati tehnologije budućnosti. Hvala lijepa. Gospođa Dali ima minutu i pol. E, zahvaljujem izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni. Oni su radili na ovoj temi i to vrlo dobro. E, ja bih želio da moj sin odraste u e, čistom okolišu i da nađe dobar posao. Tu ravnotežu moramo postići i to mora biti glavni cilj ETS-a. Mi smo ustanovili ovaj sustav kao e, glavni instrument suzbijanja klimatskih promjena, ali e, željeni učinak još nije postignut. E, nismo još dovoljno smanjili emisiju stakleničkih plinova, to je možda razlog tome je možda kriza E, nismo dali e, dovoljno e, poticaja za obnovivu energiju. ETS ne funkcionira kako bi trebao. Moramo popraviti ovaj sustav u kojem postoje viškovi emisijskih jedinica. To moramo postići najkasnije do 2019. MSR treba dati stabilnost i e, spriječiti e, fluktuaciju cijena. Mora pomoći industriji da planira za budućnost, mora također potaći ulaganja u nove tehnologije. E, propast ETS-a bi utjecala na, direktno na emisije ugljika i dalje štetila okolišu E, moramo e, smanjiti emisije na e, učinkovit način, a istovremeno pomoći industriji. Hvala gospođo predsjednice. ETS nije savršen instrument, a to je, ključni instrument za smanjenje emisija. Um, ljudi ga samo kritiziraju, a ne dolaze sa konkretnim idejama kako smanjiti emisije ugljika možemo samo zaključiti da ih e, emisije ugljika ne zabrinjavaju. Oni e, smatraju da to nije problem. To je vrlo žalosno da takove argumente dan danas slušamo. To svakako nije u skladu sa najnovijim e, rezultatima znanosti. E, izmještanje ugljika moramo uzeti u obzir e, konkurentnost industrije. To nije nekompatibilno sa ciljevima e, zaštite klime. Govorimo o novim tehnologijama, niskougljičnim tehnologijama E, e, budućnost e, naše industrije u zelenoj tehnologiji, ali zato trebamo ulaganja, profitabilnost, industrija mora prihvatiti i dovesti do ovih promjena. Gospođa Ernst ima jednu minutu. Čaša je polupuna ili poluprazna. Mm, ja smatram da je važno da kažemo da je čaša polupuna. Nešto se treba dogoditi, mora se dogoditi. E, e, to bi se trebalo dogoditi i prije no što predlaže komisija, to je za dvije godine. E, MSR je napredak i ovaj backloading jedinica je dobar, ali to je bila duga borba ali e, e, što se događa sa viškovima u rezervima e, to je nešto što smo trebali bolje proučiti tu nismo bili sasvim dosljedni o tome trebamo raspraviti u skoroj budućnosti treba doći do povišenja cijena kako bismo došli do učinka ETS-a koje smo zamislili i koje smo željeli e, kako e, na kraju čaša ne bi bila poluprazna. Hvala. Gospodin Helmer ima jednu e, gospođo predsjednice u Europi imamo krizu konkurentnosti a e, uzrok tome su visoke cijene energenata. Tvornice se zatvaraju, ulaganja e, idu na druge kontinente. A u ovom domu danas razgovaramo o politici koja e, će energiju učiniti skupljom. Trebali bismo nastojati da je pojeftinimo kao što je dr. Reed rekao svaki e, e, mehanizam e, koji nastupa sa utvrđenom cijenom i koja stalno traži intervencije nije tržišni mehanizam. To je vrlo zamršen birokratski proces i dodatni teret za porezne obveznike i e, industriju. Hvala. E, gospodin Bej ima jednu minutu. Mikrofon molimo. Molim, provjerite mikrofon. Da. E, gospođo predsjednice, Eh, danas je jasno da ETS ne funkcionira, ali umjesto da se to stavi u pitanje, gospodin Šulc i kolege eh, sada stvaraju eh, MRS. E ovo znači propast ETS-a. E ali za naše industrije ova, ovo rješenje je novi indirektan porez. On će dalje tržišti e, štetiti industriji. On će dati dobit samo e, spekulatorima koji će e, imati dobit od trgovine emisijama CO2 E, ne čudi što će varalice opet e, e, se okoristiti ovom sustavom kao što su to učinili Avi Ben Ezra i Silir Astrik. u odboru ITRE glasovi nacionalnog fronta i njegovih saveznika srušili su izvještaj Tajani. Od sada možete računati na glas kluba, našeg kluba. glasat ćemo protiv izvještaja Belet. E, hvala gospođo predsjednice. E, mnogo govorimo o smanjenju emisija. O tome govorimo već jako dugo. ETS e je postigao neki uspjeh u smanjivanju emisija ali znamo da cijena jedinica emisija e, da je pala. E, razlog tome je ekonomska kriza. E, trebamo manje jedinica. Ja sam bio protiv uvođenja MSR-a i to zbog, zbog toga što on narušava pravnu sigurnost MSR se planirao za 2021. To smo dogovorili e, prošle godine na konferenciji e, o klimatskim promjenama. Dakle, to je trebao biti početak sustava MSR. E, donijeta je također odluka da e, se e, jedinice emisija koje su beklodirane stavi u, stave u rezervu i to narušava pravnu sigurnost. Mnoge ljude brine izmještane u ugljitka E, industrija se seli u druge zemlje, druge kontinente. Ne znamo što će se dogoditi u Parizu, nadamo se da će doći do globalnog sporazuma. Ne, smijemo stalno mijenjati sustave. E, gospođa Garcia Perez nije ovdje, pa idemo dalje. E, gospodin Tošenovski ima jednu minutu. Izvolite. E, gospođo predsjednice, e, povjereniče. Pa kamo dalje e, sa ETS-om nije nova rasprava u Europskom parlamentu. Ja sam skeptičan o ovoj administrativnoj mjeri i njegovoj mogućnosti da poboljša ETS. Bojim se da ovaj e, sustav ne radi u korist tržišta. Ne volim administrativne e, intervencije jer one mogu biti vrlo štetne za gospodarstvo. Slažem se s izvjestiteljem o besplatnim e, emisijskim jedinicama, ali mislim da trebamo temeljnu debatu o ETS-u kao cjelini. E, glasanje u je pokazalo da trebamo temeljite promjene. E, gospodin Karinč ima jednu minutu. Hvala predsjednice. Evropska unija e, kao trgovinski blok je, je sada u globalnoj e, konkurenciji među inima s e, SAD-om. Glavni preduvjet e, politike SAD-a jeste smanjivanje cijena. A naš je cilj da imamo što niže emisije CO2 Time, nažalost, e, povisujemo cijene er- energenata, a time odeša, otežavamo situaciju našoj industriji. E, teško im je nositi se s e, američkom industrijom koja ima niže cijene. Naravno, važno je smanjiti emisije CO2 zbog klimatskih promjena, ali za nas kao političare mi moramo biti odgovorni e, za konkurentnost industrije. E, e, smanjivanjem emisijama ne smijemo toliko povisiti cijene energije da naša industrija postane nekonkurentna. Moramo imati izuzeća kako ne bismo zaustavili izvoz i potpuno se orijentirali na uvoz. Gospodin Paulući ima jednu minutu. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Duga gospodarska kriza oslabila je i u krizu je pak dovela sustav ETS-a. Cijena emisije CO2 postala je preniska, a ta niska cijena nije dovela do poticaja za održivu situaciju. Zbog toga rezerva za stabilnost i fond od 50 milijuna emisije jedinica pomoći će nam izgraditi niskougljične tehnologije. Dakle, na taj način nećemo boru protiv klimatskih promjena i za zaštitu okoliša e, staviti u sukob sa e, nečim što moramo provesti. Ove mjere su nužne, ali nisu dovoljne. Trebamo nužno imati reformu ETS-a i primali smo na znanje povjereniče ono što ste rekli da ćete nešto učiniti prije sastanka u Parizu. Hvala. Zahvaljujem reč, sada dajem mm, zastupnici Sarbu. Hvala vam. Prije svega zahvaljujem izvjestitelju, izvjestiteljima u Sjeni na obavljenom poslu u ovom vrlo osjetljivom području. Vrlo teško postići zadovoljavajući rezultat za sve države članice, postoje razlike u našim gospodarstvima, postoje razlike u našim ključnim gospodarskim sektorima, te razlike su i značajne. U mojoj zemlji znatno je veća izloženost visokim cijenama ugljika i mislim da moramo razmotriti određenu naknadu ili financijsku podršku za one industrije na koje će utjecati ovi neizravni troškovi sustava ETS. Komisija bi trebala razmotriti ovo tijekom sljedeće revizije mehanizma. <laughs> Mehanizam vrlo je važan za Europsku uniju u našoj borbi protiv klimatskih promjena e, kako bismo ispunili ciljeve do 2020. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na Catch the Eye, spontanavljanje za riječ. Riječ ću dati petoro kolega, počevši sa gospodinom Seanom Kellyem. Na jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem. Mislim da je ovaj prijedlog vrlo važan i naš kolega Ivo Belet zaslužuje pohvalu za odličan rad. Ja sam ga vidio u akciji, on je ponudio vrlo razumno rješenje koje mislim da će biti e, korisno povjereniku Kanjetu kada 15.7. podnese svoje izvješće. Imamo u svakom slučaju dva cilja, jedan je smanjiti emisije u Europskoj uniji za 40% do 2030. A drugi je da potaknemo industriju da donosi 20% BDP-a. Ove dvije stvari mogu biti međusobno e, kompatibilne i obje možemo postići kroz razumne predloge. S razvojem tehnologije i predlozima što se tiče ETS-a i početnog datuma koji mislim da je vrlo razumno određen 2019. godine, mislim da doista možemo znatno napredovati. Ja sam izvjestitelj o klimatskim promjenama za odbor ITRE i nadamo se da će ovo dovesti nas do jednog vrlo uspješnog samita u Parizu. Hvala. Zahvaljujem zastupnik Žil Predsjedniče, povjereniče, dragi kolege, e, kao e, izvjestitelj Europskog e, parlamenta čestitam gospodinom Kanjetu na stvaranju ove rezerve za stabilnost tržišta E, to će apsorbirati e, višak jedinica i povratiti povjerenje u industriju. E, moramo raditi prema cilju konferencije u Parizu i raditi na reviziji ETS-a. Također moramo zacrtati ciljeve smanjenja emisija CO2 E, ovaj instrument će nam omogućiti da osnažimo našu kredibilnost na međunarodnom planu u smislu borbe protiv klimatskih e, promjena. Mm. Hvala. Gospodin Marijas, jedna minuta για τη σταθερότητα Kada govorimo o ovom izvješću želim pozdraviti ovo korištenje rezerve za rješavanje nestabilnosti na tržištu. Upravo zbog Upravo ove neravnoteže su dovele do viškova u razdoblju od 2013. do 2020. i dakle poticaj za investicije su se smanjili. Sada je cilj poboljšati ove, riješiti ove nedostatke, a istovremeno postići smanjenje emisije stakleničkih plinova. Stvaranje ove rezerve za stabilnost tržišta bilo je neizbježno, ali moramo istovremeno potaknuti i investicije u obnovljive izvore energije. Bez odgovarajućih investicija doći će do

Gospodine povjereniče, imamo pitanja na koje ovaj sustav ne može odgovoriti. Koje su to strukturalne promjene koje smo dobili posezanjem za ovim alatima? Nikakve. Ovo tržište nije e, donijelo željene rezultate, dakle nula i tamo. razmjena ugljika ovih jedinica, vidjeli smo da to izopačeno, tu je dovel, tu je porastao, zloporaba, neki su zaradili milijune eura, drugi nisu platili porez i tako dalje. Rješenja dakako nije promijeniti, promijeniti ovaj sustav na način da sve ostane isto. Mislim da je potrebno promijeniti njegove osnovne postavke, počeši od propisa. On mora biti učinkovit s obzirom na okolišne ciljeve. Hvala. Kumam se rok vedomno komisar Arias. Zahvaljujem. Sada riječ dajem povjereniku Kanjedeu. Mr. President, honorable members, Gospodine predsjedatelji, poštovani zastupnici, zahvaljujem svima na ovoj raspravi. Siguran sam da ćemo postići uravnoteženi kompromis, a sada je trenutak da pogledamo dalje u budućnost. Važan korak za ETS EU je ostvaren, ali sada se možemo koncentrirati na naš, naš napor da dovršimo arhitekturu za razdoblje nakon 2020. Prošle godine ovdje sam se eh, obvezao da ćemo elemente klimatskih i energetskih politika do 2030. prevesti u zakonodavstvo nakon što se dogovori oko rezerve za stabilnosti tržišta. I držat ću se toga. Čvrsta je namjera komisije predstaviti zakonodavni prijedlog o reviziji europskog sustava trgovanja emisijama sljedeći tjedan 15.7. Taj prijedlog sačinjavat će važan dio našeg posla o postignućima energetske unije sa klimatskom politikom koja gleda prema budućnosti, a što je ključni prioritet za komisiju gospodina Junkera. Uz pristanak europskih vođa u listopadu 2014. dobili smo smjernice, prije svega imamo slobodnu dodjelu kvota za industriju, sa čime će se nastaviti i pobrinut ćemo se da sektori koji dolaze u stvarnu opasnost od izmještanja od ugljika dobiju nužnu zaštitu. Nadalje, prijedlog će uspostaviti jedan fond za modernizaciju energetskog sustava u državama članicama s nižim prihodom opcionalna slobodna dodjela kvota u istim državama članicama za sektore koje se bave proizvodnjom električne energije će se razmotriti, ali transparentnost će biti znatno osnažena. I konačno e, poticaj za niskougljične inovacije će biti potaknuti inovacijskim fondom koji će se baviti projektima industrijske inovacije. Imajući u obzir raznovrsnost ovih prijedloga, očekujem da ćemo imati vrlo izazovnu, ali konstruktivnu zakonodavnu raspravu. Iskreno se nadam da ćemo moći nastaviti sa pozitivnom suradnjom e, koju smo uspjeli uspostaviti kroz naš rad na, na rezervi za stabilnost tržišta. Siguran sam da ćemo doći do dobrog dogovora za klimu, za konkurentnost europske industrije te za europske građane. Hvala. Zahvaljujem. E, gospodin Belat, izvjestiteljima riječi. Hvala vam predsjedatelju, povjereniče kolege. Mislim da možemo sa sigurnošću reći da ovaj prijedlog o kojem ćemo sutra glasati nije savršen, niti može biti savršen, kao što kažemo, e, pokušati da učinimo najbolje, neprijatelje dobrog. Inovacijski fond i sve te stvari možda smo mogli poboljšati nešto, no ipak se radi o kompromisu i mislim da zaslužuje pristanak ovog doma. Radi se o važnom koraku prema naprijed u borbi protiv klimatskih promjena. Gospođa Gerling je nešto rekla. Ljudi koji ovo kritiziraju imaju svako pravo na to, ali nisu ponudili nekakvu alternativu. Dakle, kritizirajte koliko želite, no ako nemate nikakve alternativne predloge, to baš nije konstruktivno. Rekao bih tako da nam date mogućnost prostor s ovim predlogom Poljska i neke druge države članice kada zaboravljaju da postoje vrlo važni iznimci nove inicijative u ovim mjerama kako bismo se pobrinuli da zemlje s nižim prihodima dobiju podršku. E, države članice gdje industrija koja se temelji na ugljenu igra važnu ulogu. Ekomis povjerenik je upravo rekao izuzetcima u industrijskom sektoru što se tiče solidarnosti. To je vrlo važan i velik fond koji će biti na raspolaganju kao pomoć. Dakle, sljedeća faza je 15.7. Sljedeći tjedan izjava o reformi sustava ETS-a. Znači, nismo još dovršili s poslom, ali potaknuo bih nas da ne budemo previše defensivni. Moramo biti orijentirani ka budućnosti, moramo biti ambiciozni, ali povjerenik je također rekao moramo biti selektivni, pobrinuti se da dobijemo jamstva za sektore koje intenzivno koriste energiju kako ne bi došlo do izmještanja ugljika. Dakle, moramo im pomoći zbog njihove ranjivosti. A ukoliko se E, ukoliko planiraju prenositi na klijente troškove e, struje, moramo im pri tome pomoći. No, moramo reći svima da želimo raditi zajednički i uspjeti u ovome. Zahvaljujem. Ovime je rasprava završena i glasat ćemo sutra. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda koja je izvješće Fernandeš o proračunu za 2016. mandatu za trijalog.